parlamenta potpisati zajedno s predsjednikom vijeća jedan pravni akt koji je usvojen redovnim zakonodavnim postupkom. Naslov tog pravnog akta bit će objavljen u zapisniku s ove sjednice. U skladu s člankom 105. stakom 6. predsjednica konferencije